Okay, colleagues, um, we've had a very interesting session this morning, but we've got two more. Imamo još dvije vrlo zanimljive e, teme nakon što smo završili ovu, e, ovu prvu temu koja je bila jako zanimljiva. E, prvo, provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Neki dan sam slušala radio o e, zakonodavstvu, britanskom zakonodavstvu za osobe s invaliditetom. I htjela bih podsjetiti sve da je nedavno govorio e, o tome kako je htio ići u kino, e, doživio je nesreću i bio u kolicima i nisu mu dopustili da uđe zato što predstavlja rizik u slučaju požara. To nije bilo tako davno. E, ipak postigli smo određeni napredak, barem u nekim zemljama. Prava osoba s invaliditetom se priznaju ipak kao ljudsko pravo i e, inzistira se na pravu na jednakosti. Postignut je napredak, ali u određenim drugim dijelovima svijeta situacija se pogoršala za razliku od naših zemalja. Potreban je napredak, prije svega u zemljama u razvoju, gdje postoji velik broj osoba s invaliditetom i više je toga potrebno napraviti. Tako da mi je drago e, što smo pozvali gospodina Boselmana, e, koji je predsjednik međunarodnog konzorcija koji aktivno promiče prava osoba s invaliditetom i rade na ključnim e, međunarodnim politikama i procesima, poput onoga koji se zove gender, odnosno rod 2030. godine. Izvolite, gospodine, imate sedam minuta. Hvala gospođo predsjedavajuća i htio bih pozdraviti sve članove odbora. E, htio bih e, prije predstaviti, najprije predstaviti svoju organizaciju koja je zapravo e, aktivan član međunarodnog konzorcija kojeg ste spomenuli, a ja radim za organizaciju koja radi u zemljama niskog i srednjeg e, prihoda e, s ciljem popravljanja statusa osoba s invaliditetom. I e, radi se o pruženju osnovnih socijalnih usluga, zatim o obrazovanju, a isto tako pomažemo u pokretanju jednog pokreta za osoba s invaliditetom. Isto tako radimo i određene političke aktivnosti i u okviru tih aktivnosti ja sam danas došao ovdje, a to znači da radimo s UN-ovim agencijama, s europskim institucijama i drugim e, razvojnim akterima koji se bave razvojem i želimo da ova tema e, postane jedna od e, političkih prioriteta. Na europskoj razini isto tako radim zajedno s drugim organizacijama poput Konkorda s, kojim čim radom se svi upoznati. Imam malo vremena na raspolaganju, tako da se doista trebam usredotočiti na samo određene stvari. Naravno, mogao bih jako dugo govoriti o ovoj temi koja mi je jako važna, ali htio bih usredotočiti se na dvije stvari. Prvo, htio bih ukratko opisati sam neke e, ključne elemente e, situacije vezano za osobe s invaliditetom u jednom globalnom kontekstu, a isto tako bih htio dati neke konkretne prijedloge kako bi se osnažio, osnažilo mišljenje gospođe Hautale o kojem će ona kasnije nešto više reći. Globalno gledajući, htio bih reći da se trebamo e, podsjetiti da se radi o velikim brojkama. Procjenjuje se da 15% ukupnog svjetskog stanovništva e, živi s barem određenim oblikom e, invaliditeta, a do 80% njih živi u zemljama u razvoju. Tako da se radi o doista velikim brojkama. To nije marginalna stvar o kojoj danas govorimo. I, dakle, to je nešto što pogađa doista velik E, broj ljudi, prije svega u zemljama u razvoju, ali naravno i u drugim zemljama. Druga karakteristika e, je to da je invaliditet i uzrok i posljedica siromaštva. Što to znači? Postoji niz osoba s invaliditetom koji žive u siromašnijim e, okruženjima, koji da su bili rođeni u bogatim zemljama ne bi imali invaliditet. To je naravno e, povezano s nedostatnom ili nepostojećom zdravstvenom skrbi, ali isto tako i sa e, lošom prehranom koja može dovesti do invaliditeta. Isto je tako činjenica da osobe koje žive s invaliditetom imaju manje prilika, prije svega kad žive u siromašnijim okruženjima, da se izvuku iz siromaštva. I to je naravno važno shvatiti jer se postavlja pitanje kako se općenito ljudi izvlače iz siromaštva. A to je naravno opet povezano s obrazovanjem, prilikom za e, zaradom, sa prilikom za zapošljavanje, za osposobljavanje i usavršavanje, te prilikama za sudjelovanje u društvu. I u e, svim tim sferama života osobe s invaliditetom se suočavaju s velikim brojem barijera i prepreka. Naravno, ne mogu podrobno opisati sve te prepreke, ali e, neke su naravno vezane s izgrađenim okolišem, što je naravno očito, a druge e, prepreke su više vezane uz stavove. Ponekad je to povezano s religijama, vrlo često su tu i stereotipi, a ponekad e, je tu i nedostatak novca za pružanje usluga i potpore. I naravno, popis je puno duži nego što imam vremena o tome govoriti. Kad govorimo o globalnoj slici vezanoj uz osobu s invaliditetom, treba reći da postoji sve veće obilje dokaza, uključujući i znanstvene dokaza, znanstvenih dokaza, koji pokazuju uh, da invaliditet nije težak samo za osobu koja živi s invaliditetom, već i za zemlju, čak i gospodarstvo uh, cjelokupne zemlje, dakle u cjelini i mislim da je jako važno da se o tome sve više govori i da ima puno istraživanja koje se time bave, e, koje, koji pokazuju koliko društvo gubi kada isključuje osobe s invaliditetom, umjesto da pruža usluge koje im omogućuju da se uključe u društvo i da im se pruži obrazovanje. Također bih htio nekoliko riječi reći sljedeće. Vjerojatno prije deseta godina e, o ovoj temi ne bismo niti razgovarali, ona ne bi bila na dnevnom redu. Dakle, invaliditet u kontekstu razvoja je nešto što je na međunarodnoj i europskoj razini sve važnije pitanje. I to je pozitivna stvar. Naravno, kad pogledamo e, nedavno usvojene okvire i sporazume, a tu je i jako puno referenci na osobe s invaliditetom u programu za ciljeve održivog razvoja. Tu se zapravo vidi da postoji sličan, isti način e, razmišljanja, ali isto tako se i prava osoba s invaliditetom promiču putem ove konvencije o pravima za prava osoba s invaliditetom prije deset godina je ispregovarana i usvojena ova konvencija, tako da slavimo desetu obljetnicu te konvencije, a cilj je da se upravo pozabavimo pitanjem ljudskih prava za osobe s invaliditetom. Ovdje se ne radi o davanju novih prava, već da ta prava za osobe s invaliditetom postanu stvarnost. Kao što znate, Europska unija je i ratificirala tu konvenciju E, a to je naravno velika pobjeda pokreta osoba s invaliditetom. A ono što je zanimljivo za nas i za ovu raspravu je da ta konvencija ima dva e, članka koje se bave humanitarnom, e, humanitarnom pomoći i suradnjom u području razvoja. To su članci 11 i članak 11 i članak 32. To znači da Europska unija budući da je ratificirala konvenciju, je preuzela obvezu da svoj humanitarni rad i razvojnu pomoć uskladi s odredbama konvencije. I samim time eh, treba omogućiti osobama s invaliditetom da predvode njezine aktivnosti u tom smislu. A isto tako se treba pobrinuti da taj rad ne dovede do uspostave novih novih prepreka. Klasičan primjer toga su novosagrađene škole, bilo nakon e, potresa ili e, zato što se pruža određena potpora, određene zajednice i tako dalje. Dakle, da se prilikom gradnje novih škola ne stvaraju nove prepreke za osobe s invaliditetom, već da se e, te stvari uzimaju u obzir od početka. Isto tako se radi o obvezi da se poboljša implementacija od strane Europske unije e, primjena konvencije za osobe, za prava osoba s invaliditetom. I dakle, to je nešto e, o čemu se sada govori. S obzirom na vrijeme koje imam na raspolaganju, htio bih e, se osredotočiti na neke konkretne stvari iz mišljenja. Prije svega, mislim da je to dobra, odlična inicijativa da se napravi mišljenje vezano uz izvješće odbora za zapošljavanje. E, pokušava se osnažiti vanjska dimenzija izvješća. Potrebno je e, podsjetiti Europsku uniju da, je, da puno toga treba napraviti u okviru vanjskog djelovanja, a ne radi se samo o o rješavanju um, pitanja vezanih uz pravo osoba s invaliditetom unutar Europe. I mislim da je jako dobro da odbor za razvoj uh, iznese svoje mišljenje vezano uz to. Imam tri sugestije vezane uz tekst mišljenja i izvješća. Mislim da bi bilo dobro uključiti um, i referencu na okvir za smanjenje rizika i radi se o okviru Sendaj i kao što sam već rekao u konvenciji su dva članka koja se odnose na humanitarnu pomoć i razvojnu suradnju. Druga sugestija odnosi se na e, spominjane uloge Europske unije u promicanju konvencije. Prije svega putem niza dijaloga s partnerskim zemljama. Bilo da se radi o e, dijalogu o ljudskim pravima ili dijalogu o razvoju kako bi se osiguralo da se osobe s invaliditetom spominjale tijekom tih dijaloga, a i u kontekstu izazova e, Europske unije u provedbi ove konvencije. I ne radi se o tome imali Europska unija potrebno znanje, već e, treba otvoriti dijalog i učiti od drugih. I naravno, treba uključiti pokret osoba s invaliditetom iz različitih zemalja u taj dijalog, odnosno u te dijaloge, e, i kako se odluke ne bi e, donosile i provodile bez nas, a radi se o nama. Isto tako u mišljenju bi se moglo spomenuti isto tako i niz političkih procesa koji su u tijeku unutar Europske unije. Istaknuo bih dva ta procesa. Prvo, radi se o konsenzusu, europskom konsenzusu za razvoj o kojem se sada ponovno pregovara. To je jedan od ključnih dokumenata na visokoj razini E, koji mm, se može osigurati da se ovo pitanje e, dovede u e, mainstream politiku. I otvaranje ovog dijaloga je doista velika prilika da se to i postigne. A drugo, radi se o pregovorima, odnosno pregovorima, odnosno o analizi eh, VFO-a kako bismo vidjeli što eh, Europska unija putem financijskih instrumenata radi, jer postoje određene obveze u okviru eh, financijskih instrumenata namijenjenih za razvoj, za sektor razvoja, da se vidi što se tu može napraviti. I na kraju, nešto što je jako važno, Mislim da nikad nismo imali tako snažan i otporan okvir za provedbu e, prava osoba s invaliditetom, da bi ona doista zaživjela. Postoji niz okvira, konvencija i tako dalje. Ali sada se radi o provedbi. Radi se o tome da obveze se moraju pretočiti u stvarnost parlament, ovaj odbor, ali i organizacije civilnog društva poput naše, svi zajedno imamo priliku provoditi, ali i podsjećati one koji su zaduženi za provedbu, podsjećati ih stalno da je to važno i trebamo jasno reći da da samim time što se invaliditet često spominje u velikom broju dokumenata da će automatski doći do implementacije, već stalno trebamo podsjećati ljude da je to doista važno. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepa. Prvo riječ ima Heidi Hautala koja izrađuje mišljenje kojeg ste spomenuli za odbor mpl Heidi, izvoli, hvala ti lijepa Linda. Sve što je rekao gospodin Boselman je doista jako točno i mislim da se u potpunosti slažemo s time koliko je važno da invaliditet uključimo u sve naše razvojne i migracijske politike. Za mene je vrhunac bio u tom radu kada sam supredsjedavala jednom sastanku e, opće skupštine za invaliditet i bilo je toliko lijepo čuti koliko je vlada reklo e, ništa o nama bez nas. Dakle, postoji taj osjećaj da osobe s invaliditetom imaju ulogu koju mogu odigrati u društvu, e, da trebaju biti uključeni i u izradi politika kako bi njihov život bio jednak e, svima drugima. Ono što je gospodin Bosman rekao, da konvencija o pravima osoba s invaliditetom je najveća prilika ikad e, za provedbu kulturne promjene ono što si ti Linda spomenula vezano uz kino, uz e, pitanje vezano uz požar, e, da se dakle tako nešto ništa nikad ne ponovi. Ali mogu vam reći da sam nedavno se susela s nečim e, sa ukrajinske internetske stranice za zrakoplovstvo gdje je stojilo da osobe s invaliditetom imaju pristup zrakoplovu, dakle letu, ali ako je u njihovom prisustvu, ako oni imaju nešto što bi moglo ometati ili smetati drugim putnicima, da onda imaju, da onda ta zakupovna agencija ima pravo uskratiti im let. I ja se doista nadam da evo takvi neki slučajevi se nikad neće ponoviti. Bit mi vrlo drago raditi sa gospodinom Bosamanom koji predstavlja e, široku e, udrugu osoba sa invaliditetom koji imaju invaliditet i koji znaju kako je živjeti sa invaliditetom u državnom razvoju kako bismo mogli poboljšati tako ovo izvješće i kako bismo doista mogli e, uključiti invaliditet u sve različite aspekte invaliditeta u politike humanitarnog razvoja, razvojne politike i migracijske politike. Postoje nekoliko stvari koje možemo dakle učiniti. Isto tako mi je vrlo drago da okvir iz Sendaja za smanjenje e, rizika, ste spomenuli, mi smo bili vrlo aktivni kao delegacija u Sendaju i to je svakako nešto što bismo trebali tu i dodati. Mislim da, evo, nemam ništa drugo za reći. Moramo se pobrinuti za to da odbor za razvoj stavlja veliki naglasak na tu dimenziju razvojne politike i doista kako je gospodin Bosaman sugerirao, trebali bismo inzistirati na tome da e, invaliditet bude e, tema svakog dijaloga između e, država članica Srpske unije i partnerskih država. I mislim da je jedan od najsnažnijih načina koji možemo poboljšati život ljudi s invaliditetom u državnom razvoju taj da Europska unija pruža ciljanju pomoć samim pokretima koji zastupaju osobe s invaliditetom. Hvala ti lijepa Heidi. Dvoje kolega se javljaju za riječ. E, Davor Štiri, zatim Eli Schlein. Davor, izvoli. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala, gospodinu Boselmanu. Prebacit ću se na hrvatski ako mi dopustite, pa ćete možda morati staviti slušalice. gospodine Boselman, hvala vam puno e, na svim vašim e, komentarima, a i prijedlozima za mišljenje koje ćemo pripremiti i izglasati u ovome odboru. Vjerujem da će oni sigurno uh, biti u, u, dovoljnoj mjeri uključeni. Uh, ja sam htio se referirati uh, samo na dvije stvari. Jedna je opće naravi, a tiče se uglavnom pravnih definicija koje imaju konkretne posljedice. Na primjer, upoznat sam sa problemima koje imaju e, udruge gluhoslijepih. To su e, e, posebna jedna kategorija koja nekada čak niti u Europskoj uniji nema potrebnu dovoljno jasnu pravnu definiciju pa se u nekim državama jednostavno ne mogu ostvariti svoja prava jer su asimilirani isključivo na neke druge organizacije i vjerujem da je to isto tako problem koji prelazi granice Europske unije. Pa sam samo htio evo, e, napraviti tu opću napomenu. Drugu, e, vi ste se e, točno referirali na potrebu da iskoristimo priliku otvaranja i pripreme novog konsenzusa za razvoj. Moja je informacija bila da će taj konsenzus, odnosno da će Europska komisija iznijeti, objaviti komunikaciju do kraja ove godine. Jučer sam dobio ažuriranu informaciju da će to tek biti 2017. godine. A ono što će se dogoditi, možda to čisto informacija koja će i vama i, civilnom sektoru biti korisna, ono što će se e, otvoriti vrlo skoro, vjerojatno sljedećeg tjedna, je e, javna rasprava o komunikaciji e, za unutarnju i vanjsku implementaciju novih globalnih ciljeva, odnosno agende 2030, onda će se vjerojatno negdje do 11. mjeseca ove godine donijeti dvije komunikacije, jedna o unutarnjoj e, primjeni e, SDG-a, odnosno razvojnih ciljeva unutar EU-a i druga komunikacija o vanjskim Eh, eh, o, vanjskoj implementaciji i tu naravno u toj eh, javnoj raspravi mislim da naravno je vrlo važno da se, da se i vaša udruga odnosno da se glas civilnog sektora čuje, a onda tek nakon tih e, komunikacija tek 2017. bit će pripremljena komunikacija za novi konsenzus o razvoju. Evo, to je samo jedna informacija koju sam htio razmijeniti, do koje sam jučer došao, a mislim da je i u ovom kontekstu e, vrijedna spomena. Hvala vam puno jo jednom. Hvala vam lijepa. Parlo a nome della... Hvala lijepa. Ja ovdje govorim u ime kolegice Patricije Toja. Patricije Toje, Možda ima nekih problema s vašim mikrofonom? No. Dobro, oprostite, malo je zujalo u početku. Dakle, zahvaljujem se kolegici Hautali u ime kolegice Patricije Toje koja nažalost danas nije mogla doći na ovaj sastanak. Zamolila me da umjesto nje e, pročitam e, njezin tekst. Oprostite što nisam mogla doći na ovaj sastanak, ali morala sam naglo otići u Italiju radi važnog sastanka u Milanu iz koje dolazim. Mislim da ovo što smo čuli je vrlo značajan doprinos konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Otprilike milijardu ljudi na našem planetu žive sa određenom vrstom invaliditeta, a otprilike 50% tih ljudi žive u siromašnim zemljama ili zemljama u razvoju. Trebamo to uzeti u obzir. U onome što ću ja predstaviti spominjem da su vrlo važna djelovati u okviru mainstreaminga, što je vrlo značajno kako bi razvoj bio u potpunosti uključiv i potpun. Treba također uspostaviti mehanizam za praćenje podataka o, e, e, o e, invaliditetu po pitanju spola osobe, dobi i tako dalje. Problem je što nedostaju statistike i e, to e, zapravo koči poboljšanje situacija osoba s invaliditetom u zemljama u razvoju. Vrlo je važno da se bavi e, osoba s invaliditetom ne samo u nenadanim situacijama, nego i nakon takvih izvanrednih događaja. Hvala vam. sada možete odgovoriti na pitanja? Samo da palim mikrofon, da mislim da je sad upaljen. Hvala. Hvala vam. Bilo je pitanja, ali bilo je i općenitih primjedbi, što je naravno isto tako u redu. Dakle, samo što se mene tiče, da, o onome što smo zadnje čuli, nisam imao prilike još se u potpunosti to upustiti, ali eh, imati razlučive podatke o osobama s invaliditetom, to je vrlo važno. Prije svega u kontekstu kontekstu agende za 2030. godinu da se zapravo poziva na to. Ali isto tako smo mi izuzetno realistični i znamo da to pretpostavlja e, određene kapacitete vezano uz tijela koje prikupljaju statistiku u mnogim državama, ali posebice kada sad radi o siromašnijim državama, naravno. Mi toga jako radimo na tome i važno je to spomenuti zato što e, čak i onih 15% i onih 80% brojaka koje sam ja ovdje citirao, to su najpouzdanije procjene, tako kažem, ali to su i dalje procjene, da se, dakle to nisu e, disregnerirani e, podaci koji stvarno mogu biti pouzdani. I da se vratim još na konsenzus za razvoj. To je isto tako vrlo zanimljivo. Hvala vam što ste mi dali tu novu informaciju, dakle, da taj cijeli proces se neće završiti do kraja ove godine, već da će najvjerojatnije se preliti u iduću godinu. Zapravo sam čuo da, mislim, 12. svibnja, možda taj datum nije točan, da ćemo već imati barem raspravu na administrativnoj razini između ministara e, za razvoj. To je, dakle, jedna informacija koju imam i nadam se da je to dobra informacija i ažurirana, ali budite uvjereni da ćemo mi svakako s naše strane pratiti taj proces, da ćemo dati naš input konsultacijama i e, putem i drugih kanala za komunikaciju ćemo doprinijeti konsenzusu zato što je to vrlo važan dokument. Ne zato što je to dokument per se, već zato što to održava stavove svih europskih institucija koji su se sastali kako bi radili na razvoju. Mislim da je to ono što čini taj konsenzus toliko snažnim i zbog čega nam je važno da budemo prisutni. I eto, mislim da sam s time završio s mojim komentarima. Hvala vam lijepa. U svakako ste dobro informirani o tome što se radi u vijeću, bolje od nas. Mi smo htjeli saznati gdje će biti vijeća, a vi nam dajte datum i kažete nam u čemu će razgovarati. To je velike pomoći. Gospođa Pesendija iz komisije, ne znam želi ona nešto još tome pridodati prije nego što vratim e, riječ Eli Schlein, ali ne predugo jer već bih htjela prijeći na iduću točku, dakle imamo Erika Solheima koji će doći k nama. Dakle, vrlo kratko, interesi i e, angažman komisije za provedbu Europske konvencije, e, to je konvencija Ujedinjenih naroda pravima osoba s invaliditetom, je takav da mi doista pozdravljam ovu raspravu i doprinos u obliku mišljenja kojeg će vam predstaviti odbor za zapošljavanje. Želim samo vrlo kratko naglasiti da je promicanje prava osoba s invaliditetom unutar europskog vanjskog djelovanja Europske unije jedno od ciljeva e, Europske strategije za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2010. do 2020. godine. Tu imamo vanjsku djelatnost kao jedno od područja koji su tu uključeni i mi trenutno tu pokušavamo usuditi činjenično stanje i pripremamo dalje mjere za tu strategiju, te ćemo uključiti u to i ove elemente raznih djelatnosti koje se spominju u strategiji. A isto tako ćemo pogledati i preporuke, to jest zaključke, dakle završne zaključke e, odbora za osobe s invaliditetom do kojih je došlo nakon dijaloga uh, između institucija Europske unije o provedbi te konvencije. Hvala. Heidi, nešto kratko ako želiš reći? Vrlo kratko. Mislim da postoji mnoštvo razloga za to da poboljšamo ovaj nacrt mišljenja pomoću amandmana i stoga pozdravljam sve vaše eventualne amandmane, naravno i od strane civilnog društva, od gospodina Bosemana i drugih. Rok je 25. travanj, 12 sati do je dakle sljedeći ponedjeljak i stoga vas molim da budete brzi. Evo, baš sam to htjela reći. Dakle, 25. travanj, to je rok za podnošenje amandmana. Amandmane moramo dakle vrlo brzo pripremiti, a 24. svibnja ćemo glasati. Hvala vam gospodine Bosanmanu, hvala vam lijepo što ste došli k nama danas prije podne, što ste nam dali, vaše mišljenje. Mislim da možemo doista sa ciljem održivog razvoja doprinijeti boljem životu osoba s invaliditetom i da niko ne ostane zanemaren. To je dakle e, taj pristup. Hvala vam. Hvala vam lijepa. And invite um, Pozvat ću Erika Solheima da nam se pridruži ovdje na panelu. Okay, U redu, zadnje ali ne najmanje važno, prelazimo na zadnju točku našeg dnevnog reda, to je mjerenje službene razvojne pomoći. E, vrlo mi je drago što ovdje s nama Erik Solheim, koji je e, predsjednik odbora OECD-a za pomoć u razvoju pod katicom DAC. E, DAC se sastao u Parizu u sjećnoj visokoj razini i tu su donesene odluke o tome kako se definira službena razvojna pomoć. Erik, sigurno znaš da mnogo ljudi, posebice udruga civilnog društva, očekuju konsultacije s nama o promjenama u službenoj razvojnoj pomoći e, gdje bi onda imali mogućnost da se izvješćivanje o e, službenoj razvojnoj pomoći proširi i na vojno osoblje i to bi moglo ugroziti razlikovanje između e, razvojne pomoći i rashoda za vojsku, to jest vojnog, vojnih rashoda. Mislim da je važno imati sigurnost ako želimo imati razvoj. Naravno, sigurnost je jedan od najvećih prepreka razvoju u nekim državama. Mi znamo da je to važno, ali možda nam ti možeš reći o čemu se tu radi. Naravno, postoji migracijska kriza koja utječe na službenu razvojnu pomoć. Mnogo vlada troši mnogo novaca na migrante i unutar Europske unije, stoga će nam biti vrlo zanimljivo čuti koji su vaši stavovi, što se događa sa službenom razvojnom pomoći. Ali isto tako kao što sam rekao danas, rekla danas, jutro smo imali gospodina Tabom Bekija nama. On je govorio o nezakonitim financijskim tokovima i o izvješću kojeg je izradio njegov odbor i Afrička unija i zamolio nas je da uspostavimo institucionalne kontakte s njim e, sada sa ovim curenjem panelskih dokumenata i sa činjenicom da je javnost sve svjesnija onoga što se događa Jako nam je drago što si ti ovdje s nama kako bi nam dao uvid u te velike teme koje dominiraju naslovnicama časopisa i koje dominiraju i radom našeg odbora. Evo predajem tebi riječ. Hvala ti lijepa Linda, vrlo mi je drago što mogu ponovno biti ovdje kod vas u odboru za razvoj Europskog parlamenta. Dopustite mi da krenem sa širom slikom, a zatim ću se obratiti na specifična pitanja, dakle malo kasnije. Šira slika je sljedeća. Dopustite mi da podijelim s vama najveću tajnu današnjeg svijeta, to se posebice dobro skriva, ovdje u Europi. Svijet je izuzetno fantastično mjesto koje nikad nije bilo u boljoj situaciji. Mi e, živimo u najboljem razdoblju svijeta. 2015. godina je bila najbolja godina ikad za prosječnog stanovnika na zemlji. Naravno, to ne pokriva sve ljude, ne svakoga u Siriji, u Sudanu ili negdje, ali za prosječnog čovjeka je situacija nikad nije bila bolja i nikad nije bila manja vjerojatnost od toga da netko umre od bojstva, nikad nismo imali više, deblje, bolje obrazovane, zdrave ljude koji žive dulje i koji žive bolje. Nikad u povijesti čovječanstva. 2015. godina je bila zadnja godina kada smo imali slučajeve tisuće 2016. godine bi mogla biti godina kada će se ta bolest u potpunosti iskorijeniti iz svih dijelova svijeta. Ne želim vas daviti sa mnogim brojkama, ali evo ako e, ću vam dati jednu brojku, onda bi to bila brojka 7 milijuna. 7 milijuna to je broj djece koja je preživjela u prošloj godini, a koja bi ta djeca bi ista umrla kada da su se rodili 1990. Dakle, imamo manju smrtnost novorođenčadi, imamo 7 milijuni djece više, imamo sete roditelje, a inače bi ta djeca eh, umirala u raznim dijelovima svijeta, roditelji, roditeljima bi zasigurno nedostajali, ali sigurno to, je to neka tema koju ne bi pokrile neke novine poput Deutsche Zeitung ili neke velike druge novine. Dakle, trebamo znati za tu širu sliku. Postoje dva glavna razloga zbog kojih nam je sada bolje. Evo, još jedan dio te šire slike. Od Adama i Eve do 1990-ih sve je više bilo ljudi na svijetu svake godine. Od Manchestera, od početka industrijske revolucije, E, sve manje ljudi umire kao udio e, svjetskog stanovništva. A mi smo uspjeli prepoloviti e, broj osoba koji su siromašni, uspjeli smo prepoloviti smrtno novorođenčadi, produžili smo očekivanu životnu dobi, tako dalje, tako dalje. Postoje dva razloga, bolje politike i više resursa. A politike su tu najvažnije. Ako pogledamo na velike priče uspješnice razvojne politike, Singapur, Kina, Koreje, na ovom svijetu, onda se tu radi uvijek o tome da imamo dobru politiku, a ne da imamo više resursa od bilo koga drugoga, da imamo dobre politike. Tu se posjeđa velik napredak ako pogledate Afrički kontinent, Etiopiju, primjerice, tu imamo gospodarski rast u posljednjih 15 godina od 10%. To je važno i to je vidljivo. I vidjet ćete to vidjet ćete tu razliku ako odete tamo primjerice. Dakle, dobre politike to je ono najvažnije i potrebna je kombinacija snažnih država da dakle izbjegnemo eh, onu eh, detničarsku eh, ideologiju da možemo bez države, da pojačamo javni sektor istovremeno, ali da ne preuzmemo cijelu ljevičarsku ideologiju da ne možemo imati privatni sektor ili slobodno tržište. Ako hoćemo imati dobre politike, zato su nam potrebni dobri resursi. U adisa Bebi smo se složili oko toga da imamo tri glavna izvora resursa za razvoj. Porez, privatno ulaganje i službena razvojna pomoć, ODA. Od tih tri, dame i gospodo, porezi su daleko najvažniji. Mi ovdje u Europi često govorimo kao da smo mi ti koji ustupamo razvojnu pomoć i razvoj općenito. Ja sam eh, čuo da UNICEF ili UNESCO putem obrazovanja ili Europska unija ili bilo koje druge velike organizacije su te koje dovode do razvoja. Zaboravite to. De, više od 90% svog obrazovanja u svijetu u razvoju plaćaju porezni obveznici te države. Porezni obveznici Kine plaćaju obrazovanje u Kini, porezni obveznici u Indiji plaćaju obrazovanje u Indiji, to ne znači da međunarodna zajednica nema tu vrlo važnu ulogu za odigrati. Mi to možemo, mi imamo tehnologiju, najbolje prakse, naše stručnosti i možemo im dodati dosta toga. Ali glavni dio obrazovanja plaćaju porezni obveznici tim državama. Dakle, porezi su važni. I postavljam da je to i razlog zbog kojeg je gospodin Beki bio ovdje kod vas. Postoji veliki eh, tok iz Afrike eh, novaca i to je nešto što ne može tako nastaviti. To jako šteti afričkom stanovništvu, ali to je isto tako nečasno prema našim poreznim obveznicima. Zašto da mi pružamo pomoć Africi ako vidimo da taj novac odlazi u Švicarskoj na male otoke ili negdje drugdje. Dakle, to moramo zaustaviti zato što smo sada pojačali naše napore po pitanju niz različitih inicijativa kako bismo poboljšali porezne sustave. U Addis Abebi smo pokrenuli porezne inicijative gdje se radi o tome da se pomogne u razvoju da uspostave dobar, strog porezni sustav. Najsiromašnije države su one gdje dobivaju e, samo 10% BDP-a iz poreza, a e, oko 25 oko 35% eh, je taj iznos u najrazvijenim državama. Dakle, tu se radi o velikoj razlici. potrebna je dakle, bolja porezna administracija u u razvoju. Imat ćemo u idućih nekog godina i automatsku razmjenu poreznih informacija, što znači da moja vlada, Norveška, može zatražiti od primjerice Ujedne kraljevine da dobije informacije o E, nekome koji je građanin te države, ali ima poduzeće u Norveškoj ili Švedskoj ili negdje drugdje. No bit će teže za one države koje nemaju stvarno jaku, snažnu poreznu administraciju koja može iskoristiti te podatke i zbog toga moramo pružati podršku i kada se radi o poreznim sustavama. Ali, dakle, automatska razmjena poreznih informacija će svakako već e, pomoći u tome, dakle, informacije o kapitalnim transakcijama. Zatim smo pokrenuli isto tako program za e, sprečavanje erozije porezne e, osnovice izmještana imovine. To naravno nije nelegalno, tako je rekao i predsjednik Obama, ali on je rekao to je možda ilegalno, ali to nije moralno, to nije ispravno. Dakle, ne plaćate porez tamo gdje e, se stvara dobit i zapravo bi to trebao biti cilj. I imamo jako dobra američka poduzeća, Starbucks, Google, Microsoft, koji primjerice ne plaćaju poreze u Jedinoj kraljevini. Ja se kladim da Starbucks ne plaća porez u Peru, u Vjetnamu, u Jedinoj kraljevini, u panami ili gdje god djeluje. I stoga moramo to zaustaviti. Porezi bi se trebali plaćati tamo gdje se stvara vrijednost i ako je to jako složeno, onda plaćate nek, nešto poreza u Kongu, nešto u Belgiji, nešto u Kini, u slučaju da se radi dakle, o tim državama. Postoje mnoge druge inicijative i iskreno rečeno, vi ste političari, vi imate najveći dar uh, u ljudskoj povijesti koji vam je dan u obliku panamskih dokumenata. Morate iskoristiti tu priliku da spriječite porezne oaze i ako to uspijete učiniti, onda ćemo imati uspjeha to je fantastična prilika. Morate tu polučiti rezultate. I tu se radi samo o političkoj volji u Europskoj uniji, u Sjedinjeničkim državama i u Kini, dakle kod glavnih igrača na svijetu, na, nama je da iskoristimo tu priliku. Tu se radi o tome da ako imamo nisku poreznu stopu da onda netko mora platiti za to. Ako želimo dobar javni sektor, onda netko mora platiti za to. A ako želimo e, izbaviti ljude iz siromaštva, opet netko treba platiti za to, a porezi su tu glavni, glavni ključ. Zatim privatno ulaganje. Privatno ulaganje iznosi sto puta više od službene razvojne pomoći. I moramo vidjeti kako možemo sada službenu raznu pomoć koristiti bolje za pitanja oporezivanja i za to da privučemo više privatnog ulaganja. Ukoliko želimo ispuniti sporazum iz Pariza, a sutra će se u New Yorku sastati svi globalni čelnici, potpisat će najveći sporazum u ljudskoj povijesti. Nikad nije toliko veliki broj država potpisao ikad jedan sporazum, ali ako želimo osvajati rezultate, onda se radi o tome da se privatno ulaganje uključi u zeleni dio gospodarstva. Dakle, zeleno gospodarstvo je ključ. Zatim, službena razvojna pomoć, to je resurs samo po sebi. I to je resurs u obliku vode koja može utjecati na druge tokove. Što to znači? Da dvije tečine pritoka to čine u najslabije razvijenim državama. Naravno, službena, razvijena, službena razvojna pomoć je vrlo, čini vrlo slab udio ukupne pomoći u Indiji, u Kini, u tim nekim drugim državama gdje su drugi tokovi puno važniji. Ideja je dakle da e, koncentriramo službenu razvojnu pomoć više na najslabije razvijene države, da to ima više, a da to ima više katalizatorski učinak u zemljama sa srednjim prihodom. Pokušali smo to učiniti i bit će nam vrlo drago vidjeti da je prošle godine 2015. godine e, smo imali porast od 4% posto u službenoj javnoj razvojnoj pomoći za najslabije razvijene zemlje. To je bila omotnica za za povećanje pomoći, dakle čak i u doba financijske krize, nismo smanjili razvojnu pomoć. E, tijekom humanitarne krize i migracijske krize isto tako nismo smanjili naša sredstva za razvojnu pomoć. Dakle, e, kao što su neki tvrdili, ta pomoć je konstantno rasla u proteklih nekoliko godina. Ali naravno, to nije ono što su države članice Europske unije ili neke druge države obećale. Nismo još ispunili naše obećanja, zaostajemo malo, ali svake godine povećavamo našu pomoć i trebamo usmjeriti tu pomoć više u najslabije razine države. Ali moramo koristiti tu pomoć e, u svrhu postizanja katalizatorskog efekta i to iz onih razloga koji ste vi spomenuli. Postoje četiri glavne reforme koje smo pokušali ostvariti u protekle nekoliko godina kada se radi o korištenju službene razvojne pomoći. Dakle, osim toga da više usmjeravamo prema najslabije razvojnim državama, nije moguće da privatni sektor, privatno ulaganje može pružiti primjerice usluge obrazovanja Afričkoj republici. To je samo mašta. Dakle, postoje neke stvari koje može učiniti samo javni sektor, a neke stvari koje ne može učiniti. najmanje promjene su one promjene vezano uz e, pravila po pitanju mira i sigurnosti. Na to se osvrnula gospođa predsjednica. Te male, te male promjene će, mislim, utjecati na 1% sve pomoći. Dakle, to će biti ne toliko značajno za ukupnu omotnicu službene razvojne pomoći, ali mislim da su to ipak korisne promjene E, neke udruge civilnog društva se boje da će to učiniti mogućim da se mobiliziraju novčana sredstva u vojne svrhe, ali to je stvarno neutemeljeno. A ministri za razvoj mi sami nemamo nikakve takve ambicije. Ja sam bio ministar u Norveškoj tijekom sedam godina, bavio sam se razvojnom politikom i ako je postojala ikakva najmanja vjerojatnost da će norveški ministar moći preuzeti i plaćati primjerice vojna sredstva za Afganistan, da bi to bilo za nas izuzetno, ali naravno ne možemo to učiniti iz drugih razloga, jer bi to potkopalo čitavu ideju razvojne pomoći i sigurnost je ključ za razvoj, ali može podrivati obrazovanje, zdravstvenu skrb i drugo. Dakle, te male promjene su sljedeće. Ujedinjena kraljevina je dala vrlo dobar odgovor na krizu sa virusom ebole u Sjeri Leonu bez e, Kine, e, Ujedine kraljevine i drugih država bez e, nekih međunarodnih organizacija krizu sa ebolom ne bi mogli sladati. Zatim su iz Ujedine kraljevine htjeli poslati bolničko osoblje tamo i doktore. I to bi se moglo to bi moglo potpasti pod e, humanitarnu pomoć. Moglo se učiniti na brži način, ali onda to se ne bi moglo kategorizirati kao pomoć. Mi to smatramo nelogičnim. Mi smatramo da je to mala promjena, ali da će ta promjena dovesti do toga da će biti lakše prenositi primjerice zdravstveno osoblje u, krizne, u kriznim situacijama. Zatim obuka vojnih službenika e, po pitanju rodno uvjetovanog nasilja, recimo. To će sada biti lakše jer će se moći provesti pod razvojnu pomoć. Evo to su male promjene. Druga stvar koju smo učinili, mislim da je to ovaj odbor dobro već pokrio, tiče se zajmova. E, velik broj država članica Europske unije pružaju zajmove za, za razvojnu pomoć. Mi su sada promijenili tu politiku. Dakle, zajam za najslabe razvijenu državu bit će vrijedniji nego zajam za srednje razvijenu državu, što je po meni logično ako želimo postići taj razvoj. Mi smo promijenili pravila i sad dobivate e, takozvani ekvivalent zajma, dakle e, uspoređuje se koliko taj zajam vrijedi i onda se to izražava u obliku razvojne pomoći. Mislim da je to vrlo korisno jer prije kada je neko neodgovorno raspolagao tim zajmom, onda bi došlo do vrlo malo kredita. I to je zapravo davalo krive poticaje. Kao treće, mnogo smo se usredotočili na privatni sektor, mislim da je to glavna reforma različite države u EU imaju različite sustave, a sustav kojeg sad primjenjujemo je taj da one države koje imaju razvojne financijske institucije, evo to su nordijske države, Ujedinjena kraljevina, oni sve imaju takve države, takve institucije više manje. Ako država ulaže novac u te razvojne financijske institucije, onda će se to priznati kao službena razvojna pomoć. Naravno, ako u nekom trenutku se taj novac ponovno vrati u državni proračun e, država u razvoju, onda će se taj novac oduzeti iz e, razvojne pomoći. Bitno je dakle da novac ostane u tim fondovima i da se ulaže na području razvoja i onda će se to priznati kao razvojna pomoć. Dakle, ako se ulaže u razvojne financijske institucije. Francuska je jedan primjer za to koja nema taj sustav ali oni imaju drugačiji sustav za korištenje svoje pomoći u razvoju. Ima različitih mehanizama s mišovitim sredstvima, s privatnim sektorom i to će se onda procjenjivati slučaj po slučaj ili instrument po instrument. Oko toga se odvijala velika borba zato što sve nacije smatraju da je njihov sustav najbolji i žele da se u potpunosti prizna njihov sustav no mi nismo toliko velikodušni kada se radi o priznavanju tih sustava. Mi smatramo da postoje dva različita načina koji će nas oboje dovesti do Rima. E, dakle, svi ti putevi vode u Rim i ja ću promicati sve, sve puteve, sve sustave i ne mogu reći koji je sustav superiorniji superiorni od francuskog ili od drugih država. Dakle, nama su u redu svi sustavi. I na posljedku, možda ona glavna tema trenutno, u 90-ima, smo se, se usuglasili oko toga da će trošak donatora za primanje i prihvat izbjeglica se priznati kao službena razvojna pomoć jer se radilo o tome da imamo razvojnu politiku upućenu ka izbjeglicama. Ali to je bilo u trenutku kada je trošak bio izuzetno nizak. Kada sam ja preuzeo funkciju predsjedništva odbora, trošak za prihvat izbjeglice e, kod kuće je bio otprilike 3% i stoga to stvarno je bilo zanemarivo u tom trenutku. A sada sedam država članica OECD-a i Europskih unija, imamo tu Norvešku, Nizozemsku, Austriju i Švicarsku koja ne sudjeluju u tome, ali sve imaju troškove oko 20% svog poračuna za razvoj za trošak za prihvat izbjeglica. Dakle, ne za to da se ulaže u Libanon i Jordan za prihvat izbjeglica, već da doista prime izbjeglice kod sebe u svojoj državi. Ja smatram da je to sukladno sa našim pravilnicima, da to ne predstavlja kršenje naših pravila, ali da to nije od velike pomoći. I stoga sam savjetovao vladama da drže taj postotak e, niskim, kao što Pavao kaže u Bibliji, e, možete raditi što hoćete, ali nije sve od velike koristi i mislim da je došlo do uspjeha kada se radi o tome da se smanji iznos u tu svrhu. Švedska primjerice sada ima 1,4% za razvojnu pomoć, to je najviša stopa u toj državi, ali naravno polovica tog iznosa sad će se koristiti 0,7 za prihvat izbjeglica kod kuće, a 0,7 e, je onda za Afriku i za druge dijelove svijeta vrlo važno dva glavna pružatelja pomoći u Europskoj uniji, osim same Europske kao takve, su Njemačka i Ujedinjena kraljevina i obje su jasno rekle da neće uzimati od tog postotka svog proračuna novce kako bi ih e, preusmjerili za e, upravljanje izbjegličkom krizom kod kuće. Dakle, vrlo je zapravo teško E, to prenijeti državama u razvoju, oni to tamo jednostavno ne razumiju i stoga moramo se osvrtati na naše regulative. Sad smo u procesu da to razmatramo. Naravno, neće to biti jako lako promijeniti u ovoj trenutnoj situaciji, ali gledamo sada da li možemo to možda malo postrožiti. Primjerice, definicija izbjeglice Stvarnost je ta da prema našim pravilnicima e, osobu se prizna kao izbjeglica, ali naravno većina onih koji dobiju dozvolu da ostanu u većini država članica EU se neće priznati kao izbjeglice prema standardima jedinih naroda. Njih će se prihvatiti na temelju humanitarne pomoći ili nečeg drugoga, ali to bi bio jedan način na koji možemo to napraviti. I zatim postoje velike razlike u e, rashodima između samih nacija, dakle između svih nacija Europske unije. Neki troše puno više, neki puno manje za iste stvari i bilo bi logično kada bi e, to održavalo primjerice razliku u troškovima između Norveške i Portugala, zapravo su te razlike još i mnogo veće nego što se to može objasniti pomoću različitima u razlikama u gospodarskom stanju država. Dakle, ja ne očekujem konačno rješenje, ali možda možemo uskladiti malo više taj sustav i sljedeće godine ćemo o tome raspravljati na našem idućem sastanku na visokoj razini. Hvala vam. Evo, to su neke od mojih misli i rado ću sada raspravljati s vama. Hvala vam na ovom sveobuhvatnom pregledu. Mislim da vas trebamo eh, pozvati na svaki, sve naše sastanke jer nam dajete razloge za optimizam. Jučer smo imali sastanak eh, s visokim povjerenikom koji nam je održao litaniju o globalnim nesrećama, odnosno katastrofama. Vratio se iz Etiopije, putuje širom svijeta, zapravo vidi jako puno teških situacija i ponekad mu se čini da se situacija u svijetu pogoršava, ali vi ste u pravu kad statistički pogledamo stvari, prosječna osoba u prosječnoj zemlji živi bolje danas nego prije. Kad pogledamo e, svoje živote u našim zemljama, evo kad pogledam e, svoj život, kako bih e, rekla da se život pogorša u odnosu na primjerice 30. godine prošle godine. Primjerice prošle godine Kažemo da recimo skandinavske zemlje, e, Njemačka, zatim e, Velika Britanija i tako dalje, one su uspostavile zapravo e, socijalnu državu u i to u vrijeme kada je situacija bila lošija. I kad je riječ o reformama, bilo je zanimljivo čuti vašu perspektivu o tome. Ne znam, možda bih ja mogla postaviti prvo pitanje. Dakle, prvo pitanje je, rekli ste da moramo iskoristiti e, priliku da se stvari naprave, ali već smo čuli lijepa izvješća, ljudi e, imaju sastanke, kažu se da se nešto treba napraviti, onda se vrate za pet godina i opet razgovaraju o tome. Mislite li da se stvari mijenjaju? Postoji li politička vjer, e, volja? I kako mi možemo ovdje procijeniti da se nešto mijenja? E, što će doći iz OECD-a? Na što će ljudi pristati? E, evo, to je moje pitanje, a nakon toga ću predati riječ gospodinu Štiru. Mhm. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Solhajemu. Prije svega zahvaljujem mu se što je vrlo jasno objasnio koje su to promjene vezane za korištenje vojne e, imovine. Tu ima puno zbrke, a on je to rekao vrlo jasno. Možda ako e, ja to ovako mogu rezimirati. Ako je e, misija e, u ima vojni cilj, onda to nije e, pomoć za razvoj, dok ako je cilj razvoj, onda jest. Barem eto, s ove strane dvorane, ovakav pristup mi pučani to pozdravljamo. Ima tu još i jedno pitanje. Prošle smo godine u e, program za razvoj uveli pitanja mira i sigurnosti. A e, uveli smo naročito sa novim e, ciljevima 16, dakle tu smo uključili, a sada smo također i u fazi kada moramo preispitati način financiranja e, programa za razvoj, agende za razvoj i tu trebamo vezati također i sa e, mirovnim snagama Ujedinjenih naroda. Tu još mnogo toga treba napraviti. Ispravite mi ako e, nisam to ispravno rekao. Znači, jako bi me zanimao da nam kažete što možemo očekivati u budućnosti. Eli Life u ime socijalista. Hvala lijepa. Želim se e, gospodinu Solheimu jako toplo zahvaliti. On je e, zaključno rekao nešto na što ja želim reagirati. Brine nas tendencija da se stalno gledaju na troškovi koji su viši e, za prihvat ljudi i moramo vidjeti ono što nije prava pomoć za razvoj. E, nova agenda za razvoj 2030. godine je nešto gdje moramo vidjeti hoće li doći možda do inverzije te tendencije. E, moramo gledati i na financijske aspekte toga, jer Addis Abeba je djelomično nešto što nije ostvarilo mogućnost da se više obaveza preuzme. Možete li nam eventualno pojasniti nešto više o EDIS Tax Initiative, dakle i nit posljednjivi vezan i za Jer, baš kao što je rekao malo prije predsjednik Beki, moglo bi se puno više napraviti i više suradnje napraviti sa zemljama u razvoju vezana za izbjegavanje plaćanja poreze, na primjer. I kako možete to povezati sa izvještajem od zemlje do zemlje koje je nedavno načinila Europska komisija. Nešto čime se bavimo, dakle, sada na svjetskoj razini, mislim da se ne možemo zadovoljiti samo nekim općim podacima, već bismo morali imati preciznije i više definiranije podatke za sve te zemlje. Hvala, sada Heidi Hautala. Hvala vam, Erik, vi ste kao i uvijek najbolja osoba da oslika potpunu situaciju. Ako živimo tako u nekom svjetskom vrtu, kako ste ga vi opisali, postoji rizik da se taj vrt pretvori u džunglu. I kako se to ne bi dogodilo, moramo naporno raditi kako ne bismo prekinuli s razvojnom pomoći i e, ustaviti se o što spomenuli u padamskim dokumentima. E, sastanak OECD-a o kojem ste govorili, e, danas sam baš pročitala da je OECD se počeo baviti načinom koji je Danska izvješćivala o e, i prijavila pod razvojnu pomoć e, učenje jezika azilantima i kaže se možda to zapravo se i ne bi trebalo u izvješćima upisivati pod razvojnu pomoć. I isto tako kad e, E, kažete da postoji e, troškovi koji su negdje e, nisni za neke domaće stvari, za, za, redovno poslovanje, da bi moglo se to, da bi se to jako moglo povećati. A što se može napraviti da se sredstva iskoriste zaista da se bavi pravim siromaštvom? I što je sa konferencijom o učinkovitosti e, razvojne pomoći? E, kako se time bavilo? Što je pak s novim donatorima? I što je s mnogim oblicima e, trokuta pomoći jug-jug? Da li tu vidite neke inovacije? Hvala sada Charles Gerens u ime liberala. Evo, ja ću najprije se eh, ograditi jer nisam bio u mogućnosti eh, biti na eh, uvodnom izdjelu izlaganja gospodina Solheima zato što sam bio na pregovorima o međunarodnom humanitarnom pravu. Ali nakon što sam ušao u dvoranu, vi ste govorili o tome kako se izdvajaju sredstva i kome se daju sredstva za razvoj, kako koncentrirati tu pomoć i rekli da treba dati pomoć najmanje razvijenim zemljama. U redu, mi smo ovdje prihvatili prijedlog komisije da se uvede načelo diferencijacije koje u konačnici isključuje e, kao korisnike zemlje koje se sada brzo razvijaju. Ali treba vidjeti e, da su to zemlje gdje ima najviše siromašnih ljudi. Ako međunarodna zajednica smatra da te zemlje se sada mogu nositi sa svojim e, sa, sa svojim siromašnima onda ćemo morati ipak postaviti pitanje odgovornosti. Mi se nemamo pravo miješati u unutarnju situaciju tih zemalja, ali na konferenciji iz 2015. godine potpisali smo ciljeve e, održivog razvoja kojima se kaže da sve države trebaju preuzeti odgovornost za to. Ne bi li OECD bio ipak u dobrom, na dobrom mjestu da spromiče da se države više zašu, da budu odgovornije. Jer na koji način se ta, to pitanje odgovornosti može povećati kako države mogu postati odgovornije. Drugo, rekli ste da je otprilike 20%, što je važan postotak, razvojne pomoći e, Europske unije da se e, izdvaja sada za pitanje izbjeglica. Dakle, danas izbjeglice nagrizaju značajan dio sredstava koje su države članice Europska unija stavile na, na e, raspolaganje u okviru razvojne pomoći. Sutra će se možda dio te svote izdvajati za e, vraćanje duga koji je jako narastao u afričkim zemljama. Ne bi li trebalo dodatno nešto investirati za te zemlje? Drugim riječima, stvarna je pomoć puno manja od one koja se službeno navodi. Prije 15 godina sam pročitao u dnevniku Le Monde članak oecd ECD-u e, koji je imao za naslov OECD, molim vas, budite malo više bezobrazni. Ne bi li došao ne bi sad bio trenutak da to napravite. Za slučaj da tako postupite, naš odbor za razvoj će vas jako jako um, e, podržati. Dakle, vi ste e, zalažete da budemo još smioniji. Hvala sada Erik Solheim. Puno ste mi pitanja postavili, oprostite ako ne odgovorim na sva pitanja i ali ako ne budu bile dobra, e, dobri odgovori. Dakle, počet od posljednjih pitanja nije 20% sve pomoći koje se sad izdaje za izbjeglice već samo u nekim državama članicama. E, Njemačka, Ujedinjena kraljevina e, nisu u toj svoti kao niti Japan ili SAD. 20% se zato prebacio u E, nordijskim zemljama i rekao bih također u Nizozemskoj, Austriji i Švicarskoj, ali u većini drugih država to je puno manje. U životu mi je iskustvo naučio da je najvažnije po pitanju razvoja da neko pokaže, e, ukaže na put, predvodi u tome kao i za puno, puno toga u životu. Moram reći da postoju e, zemlje koje su u jednom e, postoje e, postoje situacije kad nema razloga da neka zemlja napreduje, a druga ne napreduje. Osim možda Južne i Sjeverne Koreje, ali kada govorimo o Etiopiji i Eritreji, nema razloga da jedna bude puno bogatija od druge. A ista je stvar recimo Dominikanske republike i Haitija. Ja jednostavno mislim da je to stvar u onim, onima koji e, rukovode tom zemljom. Prema tome, to je najvažnije i to objašnjava velike razlike između Dominikanske republike i Haitija, jer je u jednom času e, situacija bila obrnuta u povijesti. Heidi Hautala je pitala o, konferenciji gdje e, smo imali jedan problem, a to je potpora koja je teško dobiti s političkog stanovišta i to je nešto što vi morate razmotriti Morat ću vam to reći nešto specifičnije. Dajte proračunsku pomoć za Ugandu i onda predsjednik Unsene e, predstavi zakon o e, homoseksualnosti koje većina europskih država smatra da ne može prihvatiti i onda oni više e, ne izdvajaju proračun za proračun u Ugandi. I E, tu je situacija sasvim drugačija zbog javnog mijenja, ali javno mjenje u Europi misli o problemima, o temi homoseksualnosti nešto sasvim drugačije. Da, ali zakon u Ugandi je ono što je Uganda naslijedila iz e, kad je bila dio e, imperije, Britanske imperije. Da, ali E, drugačije je sada, možda je dobro ili nije, e, može biti pravedno ili nepravedno kad e, u razvijenim zemljama mediji nešto kritiziraju ili ne. Ali pristup je drugačiji i ako želite podržavati proračun, morate to napraviti na neki robustni način. U protivnom će to samo od sebe nestati. Suradnja jug-jug se povećava i sada zemlje članice OECD-a izdvajaju otprilike 130 milijardi američkih dolara Međutim, ako tome dodate Kinu, arapske zemlje i druge, onda je to puno značajnije. Kina najviše izdvaja za suradnju jug-jug, ali i drugi daju mnogo. A postoji i mala skupina država e, koje su isključivo primaju pomoć e, kao Malavi, ali postoji ogroman broj zemalja koji i daju pomoć i primaju je. Recimo, Čile će uskoro postati e, zemlja koja će e, imati višu, biti zapravo u kategoriji bogatih zemalja. A i dalje žele zadržati status zemlje koje prihvaća pomoć. E, Paragraj je sada bogatiji, ali mnogo manje nego li Čile i želi, e, želi zadržati tu e, pomoć. A Njemačka je recimo zemlja koja neće izdvojiti tehnologiju u okviru održivih razvoja odnosno održivih ciljeva razvoja koje su predviđene ako nema razvojne pomoći i tako dalje. Ta e, ćemo pitanje rješavati sa mnogim i drugim zemljama jer još uvijek postoji jako mnogo siromašnih ljudi i puno izazova. Ne mogu komentirati e, mnoge elemente na osnove onoga što stoji u medijima. A mnoge e, nas jednostavno iskorištavaju neke, e, neke postojeće situacije, a ako e, budu činili nešto ilegalno, mi ćemo se probati boriti protiv toga iako se ne možemo zasnivati isključivo na ono što kažu mediji. Gospođo moramo imati punu transparentnost međunarodnog protoka kapitala. E, postoji zahtjev za punu transparentnost. Ne možete odluke donositi bez transparentnosti u EU. Kako će se još dugo prihvaćati da protokal. E, kapitala ide bez transparentnosti. U Norveškoj smo imali najveću tragediju modernih vremena, najveći brodolom gdje je 150 ljudi e, poginulo između e, ploveći iz Oslo za Kopenhagen, a 20 godina kasnije još uvijek ne znamo tko je vlasnik tog broda, tko je bio vlasnik tog broda. To nas je negdje dovelo na, do Cipra, ali još uvijek se ne zna tko je bio vlasnik tog broda. Ako mi kao najbogatiji i najrazvijeniji dio svijeta na, u planu ne možemo to saznati, kako će se moći napraviti drugdje? Ako želite odgovorni kapitalizam, kako e, možemo biti odgovorni ako se ne zna tko je vlasnik tvornice ili ko ima veliku količinu novca. Dakle, to se mora promijeniti, spomenuli ste izvješćivanje po zemljama, a mi želimo u OECD-u da se to riješi ne samo u EU, već i u poreznim rajevima i drugdje. Pokrenuli smo dobar broj inicijativa, a ona o poreznima, a je pomaćemo zemljama u razvoju da organiziraju porezne uprave Pokrenuli smo organizaciju e, za porezi bez granica e, kako e, bi se radilo na tim pitanjima. Postoji također i sporazum s rudnicima koje bi trebale biti u skladu, svi ugovori koje sklapaju bi trebali biti u skladu sa uvriježenim ugovorima na tom planu. A recimo ako neki nisu dobro sklopljeni, primjerice veze sa Australijom, mora se još jednom sklopiti. Ali istovremeno to se mora dobro organizirati jer ako se to ne bude napravilo na odgovarajući način, onda ulagači neće ulagati novac. Što se tiče erozija porezne osnovice, tu se također puno radi. A što se tiče e, izmještanja dobiti, e, tu treba tome treba stati na kraj, ali to se mora napraviti na dobar način, treba političko vodstvo za to. Zašto je toga sada došlo? Zato što nakon financijske krize su ministri financija najznačajnijih zemalja rekli da im treba jednostavno taj e, i prihod i nekako ne možemo e, dopustiti da samo siromašni ljudi plaćaju poreze, a ima toliko manjkavosti i poreskih e, rupa e, da najbogatiji to ne plaćaju. Prema tome s time se mora nastaviti sve dok ne dođe do stvarne promjene. I to je zapravo ključ odgovornog kapitalizma. To nije ništa revolucionarno, jednostavno se treba uspostaviti da kapitalizam funkcionira na način na koji je to i osmišljeno kako to treba biti. Ne smijemo mi e, im no, stavljati novac na Bahame ili slično. Jer vi ga uopće ne ulažete tamo taj novac, već ga samo provlačite kroz njihove tvrtke. E, čuli smo pitanje o miru i sigurnosti. Ne smijemo se zavaravati. Mir i sigurnost su zaista ključni za razvoj. Da Francuzi nisu intervenirali u Srednjoafričku republiku, onda bi jednostavno E, tamo situacija apsolutno eksplodirala i zemlja bi se bila raspala. Da Francuzi nisu intervenirali u Maliju, vrlo vjerojatno bi e, Malije barem na neko vrijeme bili zavladali džihadisti. I e, to je zapravo vrlo bilo nužno. Međutim, ne možemo ta sredstva zato izvojena jednostavno pripisati u razvojnu pomoć. I e, još jedna stvar o mirovnom procesu. Ja sam barem deset godina radio na mirovnom procesu u Lanki. A uvijek je ključ da politika funkcionira dobro, da bude ispravna. Jer u Lanki se lijepo vidjelo da ne možete dati novac za razvoj stranama za razvoj. Mi smo mislili da će to pomoći, međutim to nije donijelo mir. To je nešto gdje se moramo poboljšati, dakle potrebna je dobra politika. Moram reći da smo sada ipak se e, poboljšali u e, raz, prilikom razvojne pomoći, bilo da ulažimo u Tanzaniju ili pak u sasvim drugačiju zemlju kao što je Južni Sudan. Jer Južni Sudan se i, e, njegov predsjednik i dalje se raspravlja oko neko detalja o oružju koji treba doći u džubo, a istovremeno siromašni ljudi umiru e, u Južnom Sidanu i e, sva pomoć koja tamo stiže i sva pomoć je nešto što daju stranci. A istovremeno nemamo apsolutno nikakvih podataka o crpljenju nafte gdje se neki ljudi jako, jako obogaćuju. Koliko možemo nastaviti raditi na taj način? E, mi moramo reći ako želite da mi plaćamo za humanitarne posljedice tog rata, da onda mm, moramo reći, molim vas pokažite nam tko je dobio novac u Južnom Sudanu za naftu. Da, ali što je sa svim tim novcem e, kada ga se primi? Ti milijarde zapravo beskorisno sjede na različitim bankovnim e, računima. Vidjeli smo da se s novcem nešto treba napraviti u protivnom. Ako ga se ne ulaže, onda e, se e, ništa ne događa. Hvala lijepa Eriku Solgeru. Ja bi sam E, htjela se obratiti Žeromu Leroy iz komisije. Da li vi imate što dodati, jer moramo završiti sastankom vrlo brzo situaciji i komentare. Pa pokušat ću odgovoriti vrlo kratko, u dvije minute. Komisija aktivno sudjeluje u procesu DEMA i mi to radimo u svim oblicima, uključujući i radnoj skupini o statistikama. Čuli smo ovdje vrlo cjeloviti prikaz, eh, prikaz eh, situacije što se poreza tiče, to se apsolutno s tim slažemo i to podržavamo. Eh, mislimo da trebamo prikupljanje poreza staviti u jednu cjelinu. Što se tiče e, mira i sigurnosti, mislim da je reforma ovdje mala, ali jako dobro došla i mi ćemo to podržati kao dio pregovaračke time. Što se zajmova tiče, one su ključne kao jedan od instrumenta za razvoj. E, treba ih reformirati, sadašnja reforma je dobra. E, drago nam je bilo čuti prijedloge tajništva, uključujući one koje govore instrumentima iz privatnog sektora. Četvrto je jedan od razloga zašto smo se zalagali više za pristup putem instrumenta nego li putem institucija je više zapravo e, stručni jer mislimo da ovaj pristup putem instrumenta je bolji, lakše mjerljiv i transparentniji. A nadamo se da ćemo do 2016. godine zaključiti s izradom novih mjera kako bismo ih mogli što prije početi primjenjivati. Što se e, pak tiče troškova izbjeglica u samoj zemlji, mislim da je vrlo važno da uskladimo način mjerenja. E, sada članice DAGA to sasvim drugačije mjere i to se mora promijeniti. E, postoji jedna radna skupina koja radi na tim pitanjima koja je upravo oformljena i to doplo pozdravljamo. Gospodin Solheim nije govorio o TSSE-u. Vidjeli smo da je razvojna pomoć samo jedan dio tokova, a ovaj e, novi pokazatelj e, koji smo čudno nazvali uglavnom radi se o e, cjelokupnom potpori za pomoć. To je dakle još jedan podatak i nadamo se da će OECD što prije iznaći e, rezultate iz toga kako bismo ih imali za recimo godinu, godinu i pa dana. Mogu samo reći amen na ovo, slažem se sa svime što ste rekli, u potpuno smo e, se s time slažemo. Da, e, komisija je govorila i o socijalnom dijalogu. Možda bismo trebali tražiti da cijela komisija to upiše kao prioritet za sljedeću godinu da to tražimo i od Federike Mogherini jer ne možemo ostvariti održive ciljeve razvoja bez toga. Komisija bi možda morala razmotriti koji se dio odloti na domaće aspekta koji na vanjski, jer ako to ne bude prioritet službeno, onda zaista nećemo nikada napredovati. Hvala vam puno, Erik, što ste došli na naš sastanak. Nemamo vremena za sljedeće dvije točke dnevnog reda. Pod razno zapravo nismo imali ništa ako se ne varam. Sljedeći sastanak je 23. i 24. svibnja. Hvala privoditeljima što su nam dali dodatno vrijeme na raspolaganju i jučer